da ne postoje nikakve zapreke za obnašanje dužnosti zastupnika. Gospodin Gottfried Blum e, napušta klub GUE i e, postaje nezavisni zastupnik. Od europskih pučana i